za vijeće i komisiju o rodiljnom dopustu. I za početak e, riječ dajem gospođi e, Areni Mariji koja je autor ovog pitanja. Izvolite. E. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Posljednja rasprava koju smo ovdje vodili vezano za rodiljni dopust datira iz posljednjeg lipnja. Dakle, prošlo je gotiva dana. I što se dogodilo među vremenu? Pa i ne bog zna što. Ali ipak nešto malo jest. Franz Timmermans namjerava povući direktivu o rodiljnom dopustu i staviti je u okvir refita. Vijeće se oglušilo na to, pravi se da se ništa ne događa, a mi u parlamentu mi moramo, iako nismo obvezni, pronaći nekakvo rješenje zajedno sa vijećom, ali to nam ne uspjeva. Dakle, još jedanput javno želim ukazati na pasivnost vijeća ali i na presedan koji e, to predstavlja. Zato što imamo dvije komisije, dvije institucije koje su se izjasnile, ali vijeće se jednostavno oglušilo i jednostavno ne prihvaća želju drugih dvije e, institucija da se surađuje. Naravno da je to neprihvatljivo, e, to predstavlja i nepoštovanje drugih dviju institucija koje mi predstavljamo večeras ovdje, ali to je također i neprihvatljivo za tisuće, odnosno milijune žena i majki e, koje su na ovaj način lišene e, socijalne pravde. E, dakle, nećemo bacajući direktivu o rodiljnom dopustu u smeće ostvariti ciljeve koje si je postavio Juncker kako ćemo živjeti u Europi ako su kažnjene one žene koje su samo zato što su postale majke? Drugim riječima, roditi dijete danas u Europi je sinonim siromaštva. Mi ćemo sutra glasovati o ovome. Mi želimo da Europa doista bude Europa koja je ocijenjena sa 3A u socijalnom smislu još od 1992. godine, to je naime datum prve direktive o rodiljnom dopustu, naime od 1992. godine ništa se nije promijenilo. Dakle, 1992. danas smo u 2015. godini. Dakle, ako Europa treba čekati 20 godina da se donesu neki zakoni, onda će situacija postati jako teška, osobito kada je riječ o zakonima u socijalnom području. mi u parlamentu i vijeću, ali i u komisiji E, e, govorimo uporno kako te žene više ne mogu čekati. One jednostavno moraju moći pomiriti privatni život i profesionalni život. Žene ne bi trebale biti e, u situaciji da moraju birati između majčinstva i karijere. Žene moraju u potpunosti živjeti svoj život kao žene, kao radnice i kao majke i ostvariti se na sva ta tri aspekta. One ne mogu biti žrtve onoga što zovemo gender pay gap ili ono što zovemo pension pay gap, niti bi trebale biti žrtve ukratko e, samo zato što su majke. one naime ne bi trebale biti u situaciji da, e, da, da će nešto da će ne propustiti zato što riskiraju da postanu majke. Danas je postati majka rizik. Rizik za političare, rizik za poslodavce, rizik za društvo. Mislim, kako možemo tako živjeti? Pa to je neprihvatljivo. Ono što jasno tražimo ponovno u ovoj rezoluciji jest da sve to nestane, odnosno tražimo da se žene zaštite, da žene imaju e, rodiljni dopust koji će biti dostojanstveno plaćen kako ne bi zapale u siromaštvo, kako mogu, e, e, tražimo da mogu pomiriti privatni i profesionalni život i u potpunosti živjeti svoj život kao žena, kao radnica i kao majka. I u svakom slučaju žene moraju imati dostojanstveno mjesto u, društvu u kojem žive. Gospođo povjerenice, znam da vam je ova tema važna i računam na vas da ova rasprava ne čeka još deset godina. Dajmo mogućnosti, dajmo mogućnosti i prilike ženama u Europi koje žele biti majke. Uporno ponavljamo ove stvari i jesam gotovo, jesam umorna od ponavljanja onoga što zahtijevamo u vijeću. Pokušajmo raditi zajedno s komisijom, komisijom pokušajmo pronaći rješenje kako bi se što prije žene ispoštovale i poštovale. mam se să ia cuvântul A sada dajem riječ gospođi Kalini Lukaševici u ime vijeća. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju, časni zastupnicu. Hvala vam što ste mi dali priliku da se, da se očitujemo o komisijinom prijedlogu da se revidira direktiva o rodiljnom dopustu. U posljednjih nekoliko mjeseci predsjedništvo se sastalo sa predstavnicima parlamenta u nekoliko navrata kako bi raspravljali o ovoj temi. Kao što znate, komisija je izrazila svoju namjeru da povuče prijedlog ako ne dođe dođe do vidljivog napretka u, e, u pregovorima. Bit ću jako iskrena prema vama. Prijedlog ovakav kakav sad postoji nema očito, e, nema očito podršku u vijeću. Stajalište vijeća ne ostavlja nikakvo mjesto za manevriranje, odnosno nikakav manevarski prostor. Moramo biti jako realni u svezi sa činjenicom da stajalište Europskog parlamenta i očekivanja od ovog dosija se itekako razlikuju od, vijeć, od očekivanja vijeća. Mi to poštujemo, no moramo ukazati na činjenicu da nam trenutačno stanje neće omogućiti da napredujemo u vezi s ovim dosijeom. E, gospodine predsjedatelju, e, gospođo povjerenice, za, poštovani zastupnici, moram nešto reći. E, ovo o čemu razgovaramo i stajalište vijeća nije nešto što je olako doneseno, to je rezultat dubokog promišljanja. Mnogo dobre volje je uloženo e, od strane prethodnih predsjedništava. Predsjedništvo ne može djelovati samo njega obvezuju volje država članica baš kao što parlament obvezuje i kao što ga veže na neki način volja zastupnika i članova. Unatoč poteškoćama vezanim za ovaj dosje vjerujem da vijeće i Europski parlament ostaju ujedinjeni u svojoj želji da se poboljša život i dobrobit europskih građana i naravno žena radnica osobito. Vijeće je u više navrata e, naglasilo važnost da se e, podupru e, muškarci i žene u njihovim nastojanjima da pomire profesionalni i privatni život. Promicanje sudjelovanja žena na tržištu rada nije samo pitanje jednakosti, već je također i jako važan čimbenik koji doprinosi sveukupnom gospodarskom rastu. S tim općim ciljem na umu, nakon i nakon sedam godina, e, nakon sedam godina napora mi zapravo nismo došli e, do, e, do dogovora i voljeli bismo ponovno krenuti tako reći od nule, jedan svježi početak. Jedna nova inicijativa dala bi nam bolji temelj, dala bi bolji temelj i vijeću i Europskom parlamentu kako bi zajedno radili E, prema svojim ciljevima, odnosno e, pomirenju profesionalnog i privatnog života. To bi naravno trebalo uključiti i zaštitu e, majke koje su nedavno rodile ili koje doje. Nadam se da će Europski parlament biti u mogućnosti u mogućnosti prihvatiti prijedlog vijeća, a to je da nam treba jedan novi i sveobuhvateni pristup. Zahvaljujem, e, povjerenica. E, povjerenica Jurova ima riječ, izvolite. E, hvala lijepo. Želim zahvaliti odboru FEM na njihovom angažmanu i na naporima vezanim za prijedlog komisije da se revidira direktiva o rodiljnom dopustu. Osobito bih željela zahvaliti izvjestiteljici Areni gospođi Gasi Perezi na njihovim naporima, naporima da se izađe iz ovog statusa quo. Komisiji je jako stalo do jednakosti spolova i do, jako je stalo do zaštite trudnih radnica i majki radnica. E, komisija smatra e, da e, bi i muškarci i žene trebali biti u mogućnosti pomiriti profesionalni i privatni život. U više navrata je komisija izrazila svoju spremnost da olakša pregovore između vijeća i parlamenta. Mi smo uložili napore da se status quo razbije. Naime, i prethodno i sadašnje predsjedništvo pokušali su pronaći realistično rješenje koje bi bilo realno rješenje koje bi bilo prihvatljivo objema stranama. Nedavno smo također imali mogućnost eh, i razmotriti eh, nove, eh, nove, nove mogućnosti kompromisa, osobito kada je riječ o pitanjima plaće, što je posebno teško državama članicama u doba krize. Komisija je olakšala ehm, suradnju između, između vijeća i parlamenta također su se u tome oslonili na, izvješća izvjestitelja i sve je to išlo, sve, smo to iskoristili kako bismo eventualno krenuli prema zajedničkom rješenju, naravno temeljem prijedloga izvješća, temeljem prijedloga izvjestitelja. Cilj nam je bio deblokirati ovu blokadu. Međutim, unatoč tome dosije se vratio u vijeće Nažalost, velika jedna solidna skupina država članica protivi se daljnjem pregovoru u vezi s ovim dosjeom. Svjesni su da je jako važno djelovati na ovom području, ali nisu uvjereni da ovaj prijedlog čije su, pripreme započele prije deset godina da će riješiti probleme roditelja koji rade u budućnosti. No, s druge strane, postoji jedna velika većina koja se, u vijeću koja se slaže da bismo trebali krenuti od nule, koja smatra da bismo trebali imati jedan svježi početak. E, kakva e, s obzirom na ovu situaciju e, komisija ne vidi nikakvu razlogu da da, se, povuče od svoje izjave prema kojoj će povući pak ovaj prijedlog ukoliko se unutar šest mjeseci ne postigne značajan napredak. Naime, komisija želi svakako poboljšati situaciju u kojoj se nalaze radnici koji su roditelji u Europskoj uniji. Ja sam spremna pozabaviti se novim, e, pristupima koji će, pokušati riješiti ova pitanja. Mi, smo svjesni e, da su upravo žene te koje su pogođene onime što ekonomisti zovu e, kazna za majčinstvo zatim razlika u plaćama između spolova e, koja gotovo e, gotovo e, ostaje na razini od 16%, a isto, je, isto vrijedi i za razliku u mirovinama koja je 39%. Dakle, istovremeno znamo da se Europa suočava sa demografskim problemima to bi mogao postati velik ekonomski i socijalni problem, ali isto tako fiskalni problem za Europsku uniju. Ekonomija se počinje polako oporavljati i zato Europska unija treba iskoristiti sve svoje talente da bi se borila na na svjetskom tržištu. I u tom smislu žene su nam važnije nego ikada. Žene su više kvalificirane u prosjeku nego muškarci, a tu činjenicu ne smijemo nikako zanemariti u ovom trenutku kada se smanjuje, kada se Europa demografski smanjuje, a svijet postaje sve konkurentniji, to su činjenice koje su jako važne. U svakom slučaju mi moramo učiniti sve kako bi žene mogle i raditi i e, imati obitelj kakvu žele. U svakom slučaju one moraju imati e, e, odabir. Muškarci bi također trebali preuzeti neke obiteljske obveze. Postoji puno muškaraca koji bi željeli provesti više vremena sa svojom djecom, ali su suočeni sa teškim okolnostima na svojim, radnom, na svojim radnim mjestima. I njima bi jedna ravnoteža između posla i privatnog života jako pomogla, ali isto tako i cjelokupnom društvu. Izazovi s kojima se e, suočavaju roditelji koji rade dolaze sa dolaskom na svijet e, nove bebe, ali tu se e, problemi ne zaustavljaju. Naime, roditeljima, su potrebna, roditeljima je potrebna fleksibilnost dok dijete raste, dok su tinejdžeri. Dakle, potrebne su nam službe koje se brinu za djecu, potrebna nam je dobra infrastruktura kako bi ljudi imali dobar izbor. Ne smijemo nikako zaboraviti ni izazove vezane za brigu za starije e, osobe. No, sve se to mora, svi se ti problemi moraju rješavati na pametan način. Kako se e, budući problemi, kako se budući prijedlozi e, propisa ne bi suočavali sa problemima sa kojima se suočava ovaj prijedlog. Sa svojim kolegama E, razgovarat ću o regulatornom e, okviru, e, regulatornom okviru Europske unije. Razgovarat ću o načinu na koji se on može poboljšati. Predložit ćemo rješenja koja će se uhvatiti u koštac sa potrebama o kojima sam govorila. Nadamo se da ćemo zajedno promišljati o svim aspektima koji se trebaju uzeti u obzir. Također ćemo provesti javno savjetovanje, konzultirat ćemo se sa socijalnim partnerima, s obzirom na ulogu koju imaju u socijalnim politikama. Razmotrit ćemo sve moguće aktivnosti i zakonodavne mjere i nezakonodavne mjere kako bismo imali što pozitivnije rezultate. Poštovani zastupnici, veselim se vašim stajalištima, veselim se što ću čuti vaše stajalište i nadam se vašoj potpori. Hvala lijepo. Minutu Gospođa Zabovska. Zahvaljujem eh, predsjedniče. Danas govorimo ne o rodiljnom dopustu, nego o jednom dokumentu koji e, olakšava situaciju e, zaposlenim ženama. Danas moramo razmisliti o sljedećoj stvari. Danas kada žena ima dijete i radi dalje, To sve su prava koja e, potiču iz direktive iz 1992. 2008. E, komisija je krenula sa revizijom, parlament je zauzeo stav, ali vijeće ne želi o tome pregovarati. I e, radi se o ženama koje rade i tu komisija zapravo nije našla rješenje za ovu situaciju. Vijeće je blokiralo e, dalje pregovore, a žene pate od toga. Ja sam za to da se e, produži e, rodini dopust sa 14 na 18 tjedana i Lažem se za to da žena koja ostane šest tjedana kod kuće dobije i punu plaću za to razdoblje. Doista sam ljuta kada vidim i čujem da vijeće ponavlja istu grešku e, gdje se govori samo o zaštiti zdravlja u tekstu i time se e, zemlje e, članice na neki način poučavaju kako bi trebale voditi tu politiku. I moram kao izvjestiteljica u sjeni reći da ako će se glasovati o tekstu u ovom obliku, mi nećemo sudjelovati u glasanju, odnosno nećemo podržati tekst. Hvala. Imate plavu karticu od e, gospodina Frunculike. E, prihvaćate li? Prihvaćate li plavu karticu? Dakle, želim se pitati sljedeće. Vrijeme je da vijeće krene u raspravu sa Europskim parlamentom o direktivi o porodiljnom dokustu i da uzme, e, preuzme odgovornost za to što ne želi poboljšati situaciju e, trudnih žena, žena koje su nedavne rodile ili koje doje, a koje su i zaposlene. Zahvaljujem. Pan kolega, e, ďakujem veľmi pekne za otázku. Som presne za to Zahvaljujem na ovom pitanju Podopirem e, tekst koji ste spomenuli. Ja sam upravo za to da se vijeće vrati u pregovore kako e, bi nastavili pregovore sa komisijom, e, parlamentom i vijećem kako bismo poboljšali uvjete, radne uvjete zaposlenih žena i kako bi se mogli držati onog naslova direktive koji je predložila Europska komisija. Zahvaljujem. A sada za SID gospodin Lopez, izvolite. Bien, el Consejo nos ha dicho que iba a hablar francamente, nosotros también. Pa, vijeće je reklo da će govoriti otvoreno, pa i mi ćemo govoriti otvoreno. Evo što se dogodilo. Vijeće, a posebice sadašnje predsjedništvo, reklo je, i to svjesno i namjerno, da bismo trebali povući ovaj predlog i ovu direktivu. A kada smo o tome govorili prvi puta u parlamentu, vijeće je reklo da želi biti fleksibilno i otvoreno i mi smo rekli da želimo biti otvoreni prema vijeću i fleksibilni, a onda je vijeće blokiralo proces. Eto to se dogodilo. Nadalje, radi se o direktivi koju, kako znamo, se fokusira na ravnopravnost, polova i ravnopravnost, ima veliki učinak na tržište rada i veliki učinak na demografske izazove, i biti će također važan za gospodarski oporavak naših zemalja. Najgore od svega je što znamo koje se sada u vijeću iznose argumenti jer u mojoj zemlji ministar je prošli tjedan rekao da e, žene ne plaću i koštaju manje jer e, žele imati djecu, a ne se vraćati na posao. Zahvaljujem. Za ECR, e, gospođa Gerling. Zahvaljujem. Nije slučajno da sigurnost i zdravlje na radu trudnih radnica, one koje su nedavno rodile ili žena koje doje, je nešto što se zove e, direktivom o rodiljnom dopustu. Naime, to je e, pitanje koje je preuzelo u potpunosti ovih 21 plaćenog dopusta i rodiljnog dopusta. Tome se e, znatna, jedna e, manjina zemalja članica jako protivi i to u pravu su što mislim. To je pitanje subsidijarnosti, a sada je vrijeme da se komisija pridrži svojih riječi i povuče ovaj prijedlog. Cijelo ovo pitanje stavlja Europski parlament u vrlo neugodan položaj, a ovo samo podcrtava cijelu stvar. Možda da je parlament pristao na izvorni prijedlog e, u skladu sa e, međunarodnim e, smjernicama za zaštitu majčinstva. Mogli smo postići dogovori ranije, ali zbog tvrdoglavosti nekih zemalja članica nismo postigli napredak posljednjih pet godina, pa potičem komisiju da povuče ovaj prijedlog i završi ovo monumentalno gubljenje vremena. Zahvaljujem. imate plavi karton, prihvaćate li? za vas, gospođa Gerling. Prihvaćate li? Samo bih željela postaviti jedno malo pitanje. Direktiva o rodiljnom dopustu postoji od 1992. godine, a odnosi se na zaštitu žena na radu. Dakle, riječ je o direktivi o zdravlju žena koje su trudne, E, koje su rodile ili koje doje. Ona postoji od 1992. godine. Direktiva koju predlaže Europska komisija je zapravo revizija one direktive iz 1992. godine. Vi govorite o, kad vi govorite o principu subsidijarnosti, ja zapravo ne razumijem o čemu govorite, jer od 1992. godine Europska komisija je ovlaštena za donošenje takve mjere. Uh, well, presumably the question is what is my pa, pretpostavljam da je pitanje kako ja razumijem direktivu, ako sam dobro shvatila, jer ovdje nije bilo pitanja, ali evo dopustite da onda odgovorim da apsolutno je jasno da prijedlog, odnosno ovaj prenaka pre, e, predloga, e, je načela suverenost zemalja članica i potkopila njihovu suverenost e, i e, sada e, želi e, učiniti mnogo više nego što smije i što zakonodavstvo na europskoj razini treba činiti. Zapravo u mom umu nema nikakve sumnje u tome da je rodilni dopust doista važno pitanje i nema nikakvog pitanja oko toga da treba podržavati prava žena, ali je pitanje je li ovo mjesto sa zahtjevima bez fleksibilnosti pravi pristup tome. Zahvaljujem. E, Gospođa Besera Bastereća, minutu i pol, izvolite. Zahvaljujem e, predsjedniče, povjerenice Jurova. E, želim vas sve zamolite da se sjetite što je bilo 1992. Ja se sjećam, ja sam sljedeće godine dobio kćer koja mi je promijenila život i od onda i svijet se znatno promijenio. E, i situacija žena se promijenila i e, sada više ne može e, Europa funkcionirati sa zakonodavstvom iz e, onog vremena i treba odgovoriti na ono što doista brine građane i druge zemlje u svijetu su odgovorile na izazove vremena, poboljšali su svoje sustave, više zaštite, više jednakosti. A što je Europa radila u međuvremenu? Prije pet godina Europski parlament je iznio prijedlog za odobravanje predloga koji je bio e, ambiciozniji od inicijalnog predloga komisija. Što se dogodilo s vijećem u to u proteklih pet godina? Vijeće je šutilo pet godina i ništa nije reklo ni o jednom ni o drugom prijedlogu. Dakle, drugim riječima mislim da možemo zapravo e, optužiti vijeće da krši temeljne načela ugovora što se tiče našeg međusobnog rada i e, ne možemo si dopustiti da jedna institucija to čini i molim da vijeće poštuje e, svoje europske dužnosti a komisija samo slježe ramenima kod ove blokade od strane vijeća. Vijeće e, zapravo treba smisliti neke kriterije i u ime svih e, kolega mislim da mogu reći da smo mi otvoreni za pregovore i ako želite da ponovno krenemo, kao što je rekla povjerenica Jurova, recite nam samo kada. A mi čekamo, a naš je zadatak da Eh, ispunimo ono očekivanja naših glasača, a mi tu čekamo vaše prijedloge. Zahvaljujem. Za GUE, gospođa Zuber, minutu. Zahvaljujem. E, eh, predsjednič, ovo je vjerojatno jedno od onih pitanja koja se tiču samog srca i duše Europske unije. Trebali bismo li e, smanjivati plaće zbog smanjenja proračuna. Tu smo uvijek za i kada e, govorimo o spašavanju banaka i, i kreditima, tu se slažemo. Kada trebamo slati brodove da štitimo naše obale, svi se slažemo. A što je sa zaštitom prava radnika i zaštitom i jamčenjem 20 tjedana minimalno e, uz plaću nakon rođenja djeteta ne tražimo toliko, ali odjednom nastaje neugodna šutnja koja se odugovlači i odugovlači i na kraju imamo administrativni postupak. I kao što je komisija rekla, to je zapravo jedan administrativni postupak, ali e, to je politička odluka, a ne upravni administrativni postupak. E, komisija kad kaže da je spremna za novi početak, što mislite pod novi početak? da je, ako je ovaj prijedlog vijeću neprihvatljiv, onda znači li novi prijedlog smanjenje prava e, žena radnica? Ali mislimo da to nije dobar novi početak, to je zapravo korak unatrag, a ne novi početak korak unatrag u odnos na stave Europskog parlamenta. A ovo je dom europske demokracije, ali čini se da se ne tretira takvim. Jer kada e, e, dođe, e, kada imamo neku odluku parlamenta koja nekome nije draga, onda se ne usvaja. mi želimo zaštititi prava radnih žena i radnika. Radnica posebice koje su najviše izložene ovom dvostrukom standardu koje institucije usvajaju. Zahvaljujem. A sada za zelene jednu i pol minuta, gospođa Vana. Zahvaljujem predsjedniče. U ime zelenih želim reći da nama postupanje vijeća i komisije uopće nije jasno. Znači, ovaj najava povlačenja direktive o rodiljnom dopustu nije samo udarac u lice svim majkama i očevima, nego i udar na socijalnu Europu. Kako možete e, građanima ondje vani objasniti da vi zastupate njihova prava kad kod jednih od rijetkih konkretnih predloga za poboljšanje socijalne zaštite u Europi o kojemu se raspravlja tolike godine, a sami ste rekli, sada je odjednom jedna stvar koju očigledno e, svi blokiraju i koja je zbog toga propala. E, svakako ne želimo da takva stvar e, prođe. Mislim, i, i ignoriranje demokratskih odluka je strašno. E, prošlo je već pet godina da je ovaj dom jasno izrazio da je za poboljšanje rodiljnog i, i očinskog dopusta. Ne radi se samo o majkama, nego i zaštiti očeva također. I mi ovdje očekujemo da vijeće jasno preuzme svoje odgovornosti i ozbiljno krene razmišljati i pregovarati o poboljšanju socijalne zaštite u Europi. Zahvaljujem. Za e, Europu slobode i demokracije, gospođa e, Dobita. Hvala predsjedniče. Dragi kolege, znamo da je e, jedan od problema Evropske unije e, niska stopa nataliteta, a to ima veze sa svim državama članicama, a stara Europa nema negativan rast e, samo zato što imamo imigracije međutim ne uspijevamo konkretizirati politike koje će potaknuti rađanje i nakon godina sada opet e, povlačimo ovu direktivu koja potiče majčinstvo. Mi smo se opirali tom skandalu i dalje ćemo se opirati. Vijeće nikada nije stavilo na dnevni red tu temu, a e, latvijsko predsjedništvo se nije niti predstavilo e, na e, odboru FEM. Danas imamo različitosti i među državama članicama i možda moramo malo smanjiti očekivanja parlamenta. Međutim, trebamo donijeti konkretne rezultate europskim ženama. Dosta je diskriminacije na koje su ponekad poslodavci prisiljeni e, zato jer imaju loše zakonodavstvo i dosta je diskriminacije među ženama koje mogu po koje mogu postati žene i mogu si to dozvoliti i one žene koje e, imaju razdoblje trudnoće i dojenja kao čekaonicu za otkaz ili kraj očekivanja za napredovanje u karijeru. Mi smo raspravljali o jednom e, tekstu koje ćemo povući, a da nemamo novu e, zakonodavnu inicijativu. E, želim pitati izvjestiteljicu Arenu kako to da glasujemo za jednu rezoluciju koja zapravo povjerenstvu da, komisiji daje jedno opravdanje za povlačenje direktive. Zašto želimo novu, novi prijedlog kada imamo stari o kojem možemo raspravljati, a želite isto tako ga povući. Što se nas tiče, mi ćemo e, potaknuti i podržati amandmane zelene, ali što će učiniti drugi klubovi zastupnika i zašto smo promijenili ovaj put? Zahvaljujem. E, e gospođa e, Majer. Zahvaljujem, e, predsjedniče. Godinama se zemlje članice svađaju oko direktive o rodinom dopustu. Ne samo da komisija to e, gura i parlament se tu priključuje i sad rasprava o 21, 18, 11, 14, 11 ili e, to je rasprava koju trebaju provoditi nacionalni parlamenti i to je tipičan primjer kada se Europski parlament miješa u stvari koje nisu u njihovim nadležnostima, znači manje intervencije e, sa e, razine Europe, nešto što nam je gospodin Timmermans obećao. E, komisija nam je dala prijedlog, odnosno da će povući ovaj prijedlog i suverene države trebaju usvojiti vlastite propise i gdje će uzeti u obzir interese muškaraca, žena i djece. Što se mene tiče, ovaj predlog treba ići ravno tamo kamo spada, a to je kanta za smeće. Zahvaljujem. Minutu i pola, gospođa Koraca Bild. Došlo je vrijeme da e, govorimo o zajedničkom rodinom dopustu, a ne rodinom dopustu za žene. Da bismo poduprili majke koje rade, trebamo uključiti očeve u brigu za djecu, a ne obvez, obvezivati žene da ostaju kod kuće. Zato pozdravljam namjeru komisije da povuče direktivu o rodiljnom dopusu. Put k jednakosti e, spolo, e, nije da majke same budu kod kuće, i u tom smislu direktiva je korak unatrag, a ne naprijed za majke. Žene trebamo imati ista prava i mogućnosti kao i muškarci za ravnotežu radnog života i privatnog života. Zato trebamo prestati smatrati žene jedinima odgovornima za djecu i poticati oboje roditelja za, na brigu za djecu. A kada i kako nije odluka koju treba donijeti na europskoj razini i to zašto? Zato što trebamo poštivati činjenicu da postoje razlike između nas, a glavne razlike e, u Europi e, su upravo u području rodinih politika i obiteljskih politika. Stoga je teško propisivati na europskoj razini broj tjedana. Zašto bi te e, tjerali žene da ostaju kod kuće kada bi kao u nordijskim zemljama muškarci mogli, očevi mogli ostati kod kuće gdje muškarci mogu uzeti e, 180 dana. E, I e, zasebnoj direktivi o e, dopustu za roditelje, za muškarce e, postoji jasna diskriminacija između muškaraca i žena. Zatim, zato predsjedniče, ostavimo se ove direktive i krenimo radije naprijed kako e, bismo okončali stereotipe i imali e, dopust za oba roditelja. Zahvaljujem jednu minutu. Gospođa Garcia Perez. Hvala. Izgleda da neki kolege ovdje u prostoriji su zaista otkrili o čemu se radi. Radi se o zakonodavstvu koje će zaštititi zdravlje e, žena radnica i majki radnica. To je sve skupa u skladu sa zakonodavstvom koje smo već e, donijeli vezano za usklađenje privatnog i poslovnog života, a to je stajalište koje smo donijeli 2008. godine i sa različitih stajališta smo nekako postigli dogovor. Mislim da to isto tako i sada mora postati stvarnost. E, vijeće je reklo da je e, naš položaj drugačiji od, položaja vijeća. Međutim, što je položaj vijeća? Ako nismo uspjeli uspostaviti kriterije koje onda možete braniti, onda ne možete reći da je vaše stajalište drugačije od našeg a to je vitalno za zdravlje e, žena radnica, a isto tako i za pomirenje poslovnog i e, privatnog života. Hvala gospođa Perez. Gospođa Višnjevska. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Demokratska kriza u Europi je široko raširena u Europi, posebice u Poljski i zbog toga moramo nešto po tome pouzeti. Zbog toga moramo podupirati žene i obitelji. Da, zemlje članice su nadležne za obiteljsku politiku, ali Europska unija treba podupirati dobre rješenja. Produljenje zaštite eh, majčinstva na 21 jest dobro rješenje, ali ne zbog toga e, što će e, se pojačati poslovna aktivna žena time. Ne, to je dobro rješenje jer je to dobro rješenje za drugačije probleme, za staranje e, društava u Europi. Bez kompleksne obiteljske politike jednostavno nećemo moći e, pronaći e, rješenja za demografsku krizu u Europi, niti ćemo je moći nadvladati. Moramo e, investirati u obitelji, moramo znati e, vrijednosti obitelji i jedino ćemo tako poduprijeti društvo budućnosti. Stoga pitam E, vijeće zašto već pet godina blokira ovu direktivu. Zahvaljujem. Jednu minutu, gospođa Forenca. Hvala, gospodine predsjedniče. E, želim reći jedan podatak. U pet godina samo u Italiji bilo je mobinga za 30% e, više mobinga na poslu. E, jako mnogo žena je otpušteno ili prisiljeno da da otkaz upravo zato što su rodile. Ja mislim da je sramotno da vijeće se nije izrazilo i da komisija želi povući taj prijedlog. Ne samo zato što ja mislim da su e, žene nešto što treba e, strašno zaštititi ili da trebamo štititi obitelj. Mi moramo zajamčiti pravo na samoodređenje žena u Europi. To je ono što želim reći. Dakle, moramo dati pravo na samoodređenje. A izbor koji nam se danas predlaže je zapravo ne izbor i mislimo da nakon što, je, što smo ovdje u vječnici e, e, donijeli jedan tekst koji je dao e, gospodin Tarabella, nešto što strašno diskriminira žene u Europi. Gospodin Sebastija, jednu minutu. Hvala gospodine predsjedatelji. Europa je dala pet e, ciljeva rasta, dakle 75% stope e, zapošljavanja, što znači da ćemo poboljšati položaj žene radnica, isto tako da ćemo povećati broj ljudi koji nisu isključeni iz e, društva, međutim najviše žena je isključeno. E, pitam vijeće i komisiju kako ćemo postići te ciljeve ako vijeće ne dopušta takvo zakonodavstvo koje daje ravnotežu između privatnog i poslovnog života. Gospodin Juncker je već rekao da europske institucije moraju raditi za građane. Ovo je jako dobra prilika da pokažemo da to zaista želimo učiniti. Što se tiče e, rodiljnog dopusta moramo braniti sve europske obitelji, a ovaj parlament je uspio dobiti veliku većinu na minimalne standarde koje ne možemo više smanjiti. Ne trebamo više vremena, ne trebamo više prijedloga. Ako blokiramo ovaj prijedlog, onda ćemo e, u stvari uskratiti socijalnu e, pravednost za žene. Zahvaljujem. E, jednu minutu. E, evo gospođa Epidedios. Jedan od problema danas u Europi je niska stopa nataliteta posebice e, u nekim zemljama koje su i e, lošije gospodarski. Naime, u Grčkoj po prvi puta o 2013. imamo veći e, stopu smrtnosti nego stopu nataliteta. I to je zapravo nešto što se može svesti natrag na mjere štednje i u, za nekoliko godina situacija će zapravo izgledati tako da ćemo biti manjina u vlasti toj e, državi zbog broja migranata, a mi ne pozivamo ništa e, i naša vlada ne poduzima ništa zbog e, ekonomskih troškova toga i sada to je zapravo tragično kada to kažemo jer majčinstvo je nešto važno što trebamo podupirati svim silama. Mi u našim državama i našim zemljama nemamo pravo e, ne dati mogućnost daljnjeg života. Trebamo zaštititi majke i majčinstvo i ne možemo e, i ne smijemo ničime spriječiti natalitet i e, rađanje nove djece. Zahvaljujem predsjedništvo. E, minutu i pola. Gospođa Jimenez Beseril. Hvala, gospodine predsjedavajući. Svrha ove direktive je unijeti mjere koje će poboljšati zdravlje na radu e, žena koje su trudne, koje doje ili koje su upravo rodile. To je direktiva koja treba e, poboljšati položaj žena u društvu i zato ne mogu shvatiti e, zašto je vijeće se ušutkalo kako ne mogu ustupiti svoje pravo e, da imaju djece, a da istovremeno rade. Dakle, to što imaju djecu e, ne smije spriječiti žene da imaju stabilan život, radni život i mirovinu. Znam da nama na zajedničkom tržištu to nije lako kada e, su tako različita pravila vezana za porodini dopust u jednoj državi od druge međutim e, mislim da moramo ažurirati e, propise vezane za rodilni e, dopust. Isto tako ravnoteža između poslovnog i, privatnog života je nešto što je odgovornost društva, a i odgovornost muškaraca je isto tako da dijele podizanje djece sa ženama. To ima velike posljedice za poslovni život, ali i e, obeshrabruje žene da imaju djecu i zato moramo to promijeniti i zato pozivam komisiju i vijeće da radi s parlamentom kako bismo pronašli najbolje moguće rješenje za sve žene radnice u Europi. Zahvaljujem. Gospođa Het, jednu minutu. Hvala lijepo. Pitanje nediskriminacije jako je važno kada, je, kada, je, kada govorimo o trudnoći. E, povijest je duga u Europskoj uniji. Već ugovor e, iz 1958. godine se bavi ovim pitanjima. Unatoč pitanju nediskriminacije dolazimo do zaključka da su e, žene još uvijek suočene s ovim problemom, osobito na radnom mjestu. To vidimo i u okviru ovih pregovora dolazimo do zaključka da smo suočeni sa jednim pravim problemom možemo govoriti i o 60% ili od ne znam koliko posto ovisano od zemlje do zemlje, ali u svakom slučaju jako puno žena je izloženo siromaštvu, isključenosti i tako dalje. Osim toga, žene nisu Žene su također uglavnom oni radnici koji su izloženi privremenim radnim mjestima. Postoji jako puno žena koje su kod kuće i koje se bave poslom, odnosno obavljaju posao koji nije plaćen, kao što su, na primjer, briga za starije osobe. One bi se trebale bolje štititi kako, se, kako ne bi bile diskriminirane zbog trudnoće ili rodilnog dopusta. Za mene je to pitanje solidarnosti. E, vidimo pogotovo kakva je realnost e, na tržištu rada i ovakvi, ovakvi postupci mogli bi imati veliki udarac zapravo na tržište rada. Hvala lijepo. Gospođa Zigmanska. Navrh sa predloženja... Zahvaljujem predsjedniče. Ovaj e, predlog za produljenje rodinog dopusta zapravo bi olakšao situaciju majkama i na taj način želi smo željelo se pomoći ženama da ostanu e, djelatne na tržištu rada i nakon sedam godina još uvijek nemamo kompromis koji bi svima bio prihvatljiv. I sada moramo priznati da moramo krenuti ponovno od početka, ali zapravo želim reći još nešto. E, zadovoljstvo europske obitelji ne ovisi o e, duljine rodilnog dopusta, jer znadem da majke također trebaju mjesta u vrtićima, i također u e, porezne olakšice. Znači, pitanje je može li se ta situacija osigurati ovisi o e, vladama zemalja članica. Zahvaljujem. Jednu minuta, e, gospodin Urtasun. Hvala lijepa. Neću se ponavljati. Neću ponavljati argumente vezane za nedostatak odgovornosti vijeća, nego samo želim e, reći nešto o e, komisiji i namjeri komisije da povuče ovaj prijedlog. Moram reći, povjerenice, ako povučete ovu direktivu, zaista ćete imati dvije važne e, posljedice. To će imati problema, imat će problema sa pravima i muškaraca i žene. Ako komisija želi promicati socijalnu Europu, onda ne smije to učiniti. Ako to učinite, vi kao e, čuvari e, ugovora e, ćete to zaista načeti. I drugi, druga važna posljedica je da vijeće nije dalo svoje mišljenje i zato ste vi odlučili povući prijedlog. Mislim da će to biti velika pogreška ako komisija povuče ovaj prijedlog direktive Europski parlament bi mogao eh, to poslati eh, sudu Europske unije, jer pravni temelj takvog djelovanja bi bio sumnjiv. Gospođa Šujica, jednoj Hvala vam lijepo. Pa, svakako da bi vijeće trebalo preuzeti odgovornost i izjasniti se. Pravo je, pravi je fenomen da ovoliko godina je prošlo nakon prve direktive da nismo došli do konsenzusa

a također mogu muškarci odlučiti hoće li oni biti e, muškarci trebaju odlučiti e, hoće li oni preuzeti ulogu također porodiljskog dopusta. prema tome mislim da e, se države članice zaista trebaju izjasniti o tome u vijeću ali ako već nisu u stanju onda bar novom direktivom poduprijeti stavove konkretno država članica. žao mi je što ste me prekidali jer malo ste me čak dekoncentrirali. gospođo šuica imate e, plavu karticu od gospodina jakovčića prihvaćate li? hvala što ste prihvatila plavu kartu. spomenuli ste hrvatsku i drago mi je da ste to spomenuli zato što sam ja htio

Zahvaljujem. Jednu minutu, gospođa Hannibal. Hvala, gospodine predsjedatelju. Želim se vratiti na ponašanje vijeća koje je zaista užasno u ovom slučaju. Već je pet godina, kao što su rekli prethodni govornici, od kad je ova direktiva prošla kroz Europski parlament. Vi i svi ovdje, možda ne svi, ali većina parlamenta je e, to odobrila, a vijeće je to jednostavno zanemarilo i blokiralo. Dakle, jedna manjina je blokirala ovu direktivu i morate se pitati zašto. Zašto se to događa? Zašto je toliko država članica to držalo u ladici pet godina i jedina, jedini zaključak do kojeg možemo doći je da ima e, država članica u vijeću koje ne žele to zakonodavstvo, koje ne žele ravnopravnost spolova i koje ne žele vidjeti da se štite trudnice na poslu. Ne samo da je to neprihvatljivo, nego je isto tako i vrlo kratkovidno, jer ova direktiva bi omogućila ženama da uđu na tržište rada, ono bi e, pojačalo e, gospodarske rezultate i bilo bi korisno za cijelu Europsku uniju. Gospođa von E, predsjedniče, pa uvaženi kolege. Danas govorimo o zaštiti majke i onome što može učiniti Europska unija kada bi vijeća sudjelovala, ali to ne čini. Ali svejedno, e, bolje je e, dati zaštitu majkama koje su trudne i žele raditi i to naravno da to moramo učiniti. Dakle, kao prvo, direktiva u trudnicama vidi samo kao radnice i e, e, trudne žene su samo problem za tržište rada to je tako marksistički pristup e, majčinstvo kao problem za svijet rada to je zapravo problem e, jer e, majčinstvo nije teret nego šansa, šansa za djecu, obitelj, društvo, ali i privredu na kraju krajeva. Naime, majčinstvo omogućuje postajanje bilo kakve privrede i ekonomije. A nadalje, za djecu i obitelj Europska unija nije nadležna i nema nadležnosti ovdje, to mogu činiti samo zemlje članice i bilo bi mi drago da to i učine napokon. Zahvaljujem. Gospođa Komi, jednu minutu. Hvala, gospodine predsjedavajući. E, draga povjerenici, ovo je zaista važna tema. Govorimo o sigurnosti i zdravlju na radu žena u jednom ključnom trenutku, kada stvaraju život, kada donose djecu na svijet. A evropski kontekst e, zapravo pokazuje da natalitet se sve više smanjuje Međutim, evropski e, zakonodavac bi mogao onda vrlo brzo reagirati, a mi zapravo blokiramo ove pregovore i ta, ta blokada uvijek dolazi od vijeća. Interesi su različiti, treba pronaći pravu ravnotežu, trebamo donijeti evropsku normativu na temelju načela subsidijarnosti, jer moramo uzeti u obzir i različitosti kulturološke i nacionalne. Međutim, ono što se ne može tolerirati je da se nikamo ne krećemo. Ne smijemo se blokirati na ovome, na e, osobnim interesima, a ne na pravima žena i muškaraca. Gospodin Guillaume. Hvala lijepo gospodine predsjedatelju. Prije svega, drage kolege, želim zahvaliti našoj e, izvjestiteljici na upornosti koju je pokazala vezano za dosje koji nažalost nije e, dovoljno uzet u obzir kada je riječ o pravu za sve žene u Europi. Dakle, insistirala je na, na žurnosti i na hitnosti postojanja jednog europskog okvira u ovom području. E, zašto e, vijeće, zašto vijeće odbija jedan konstruktivni dijalog? Zašto e, latvijsko predsjedništvo ne uzima u obzir zahtjeve naše izvjestiteljice da se o tome raspravlja? Mislim da komisija i da zapravo vijeće da nisu ispunili svoje uloge. Naime, komisija čeka da ovaj tekst padne u zaborav Postavlja se između ostaloga pitanje troškova ovih mjera, a nikada ne postavljamo pitanje e, trošak nedonošenja mjera. E, koliko bi nas e, koštalo kada ne bismo donijeli ove mjere? I ja bih željela dobiti odgovor na to pitanje. Što? To logo Jana Leptojhi, Kirija More? Zahvaljujem. Gospođa Moran Šatje, jednu minutu. Moram reći da je apsolutno nužno imati evropske propise, europski tekst koji će štititi žene na radu, uključujući i onu dimenziju koja se odnosi na roditeljstvo. To je u, logici e, naš, u našoj logici e, mobilnosti radnika i zaštite radnika, ali ispričavam se, 2008. godine znali smo E, kada se glasovalo na razini parlamenta znali smo e, da ulazimo zapravo u jednu jako tešku bitku. Ja mislim da je naša odgovornost e, svi u nas ovdje dovedena u pitanje i odgovornost parlamenta i vijeća i komisije. Dakle, na Mm, što mi zapravo svi želimo? E, večeras e, nisam uopće čula e, da se slažemo, nisam nikakvu konvergenciju ovdje doživjela. Mislim da bismo trebali okrenuti stranicu, stranicu i krenuti na dobrim temeljima. Jer sa ovakvom raspravom kako sam večeras čula, mislim da nismo na putu prema jednom zakonodavstvu koje će štititi žene na, na radu. Da, žene imaju sjajno obrazovanje, imaju pravo na rad, da one su bile žrtve krize i za zato nam je e, e, potreban novi tekst moramo izaći iz ove e, gabule to je naša, naša odgovornost i ne možemo nikako prebacivati svoju odgovornost na druge ljude. Jednu minutu, gospođe Štenrok. Modernizacija politike e, i e, poticati e, sudjelovanje muškaraca je dobro, ali zaštita majčinstva i zaštita, zaštita rada i zdravlja. A ovdje se govori samo o zaštiti žena prije i poslije rađanja. I sada čini mi se da odbijanje rada dalje na ovom dokumentu je e, nešto što će ići na danju štetu žena na tržištu rada kao i žena i djece. Zaštita majčinstva Međunarodne organizacije rada e, su pravila koja bi trebala vrijediti za cijelu Europu. Za cijelu Europu treba osigurati jednako visoku razinu zaštita i socijalne zaštite za sve žene u Europi i boljom e, zaštitom majčinstva Europa bi postavila e, dobar primjer za socijalna i radna prava. Zahvaljujem. Jednu minutu, gospođa Komodini Hvala lijepo dodavanje dodatnih tjedana e, rodiljnom dopustu e, je zapravo nešto što proizlazi iz realnosti e, država članica. Mi ne možemo se referirati ni ovu direktivu, a zaboraviti sljedeće. Demografija pokazuje da Europa stari, a da je stopa nataliteta niska. Neke države članice teško privlače žene na tržište rada ili teško žene uspjevaju zadržati održavati svoj posao kada rode dijete. Žene su eh, eh, ravnopravni partneri u političkom, socijalnom i gospodarskom životu. Mi smo naravno za jednakost eh, spolova. Mi zahtjevamo dobre radne uvjete za radnice, uključujući i pravo da se pomiri, da se pomiri profesionalni i privatni život. Slažemo se sa onim politikama koje se hvataju koštac ovim realnostima. Činjenica jeste da ovaj prijedlog mnogima nije sjeo, ali svejedno ne smijemo odustati od ovih pitanja. Morali bismo uzeti i druge mjere uzeti i druge mjere u, u, u obzir i, o njima razmišljati. Zahvaljujem. Gospođa Jongerius. Prvi tjedni nakon rođenja djeteta su ključni tjedni u tim tjednima također shvaćamo hoće li muškarac e, pomoći e, i hoće li ili će žena raditi puno radno vrijeme. E, rodiljni dopust koji je dobro uređen je nužan za otac, za život oca, majke, ali i djeteta. To je također odlučujuće za naše gospodarstvo i za konkurentnost same Europske unije u budućnosti. jako je razočaravajuće vidjeti da u očima e, vijeća žene predstavljaju samo jedan faktor troška a da komisija samo želi povući e, ovaj prijedlog direktive ne uzimajući u obzir e, odluke suda. mi smo bili jako fleksibilni mi smo bili jako voljni doći do zajedničkog stajališta putem zajedničkih dogovora i zato tražimo od vijeća i od komisije da nam se približe. naime unilateralni potez nikako nije vjerodostojna eh, vjerodostojna mjera. Europa koja želi eh, jednake plaće za, eh, jednako, za jednaki rad treba omogućiti ženama da tu razliku na neki način nadoknade. Gospođa Gentile, izvolite. Jedna Europa koja zaista želi rasti, jedna Europa koja podržava jednu ideju rasta, koja promiče prava i jednake prilike. E, ako želimo osloboditi ženski kapital, znači da ćemo izgraditi jedne politike koje pomiruju i e, koje skrbe za roditelje. Dakle, e, ovo poticanje očinstva i majčinstva isto tako potiče i razvoj i rast, jer potiče rad i kvalitetu rada. Dakle, imamo jedan izazov pred sobom, a to je promicanje jednog, jedne pravedne Europe i žene. Neprihvatljivo je je e, stajalište vijeća vezano za majčinstvo zato što e, je isto tako motivirano e, nekim sumnjivim motivima i zato zaista pozdravljam da se ponovno pokrene dijalog moramo to učiniti brzo ali i dobro Σας ευχαριστώ. Περνάμε στη διαδικασία του Catch Zahvaljujem. Došli smo do spontnog javljanja za riječ. Imamo desetero prijavljenih e, govornika. Predlažem da oni koji su već postavili pitanje plavom karticom ne sudjeluju u, u jav, spontanom javljanju za riječ, čime će nam ostati sedam prijavljenih govornika koji bi onda mogli doći do riječi, ali ako će se svi držati propisanog e, vremena, a to je jedna minuta. Gospođa Sandrova. Eh, kolegyně kolegové eh, mám to štěstí Poštovani kolege, Sretna sam što mogu reći da dolazim iz Češke republike gdje imamo osam tjedana rodiljnog dopusta, a žene eh, dobivaju posto plaće tijekom rodiljnog dopusta. Ali znam da je situacija drukčija u drugim državama članicama i zato smatram da bismo trebali imati e, određeni minimalni standard e, u području e, slobodnog kretanja robe, usluga i ljudi. Dakle, dobri, uvjeti za trudne žene i radnice je naše ulaganje za budućnost. Daljnje djelovanje Dakle, djelovanje Europske komisije podupire e, radnike i žene radnike e, i nadam se da će komisija te ambicije u svom smislu u potpunosti ostvariti. Zahvaljujem. Gospođa Čurinda, jednu minutu. Hvala. Mi govorimo o e, pravima, o ravnopravnosti spolova i slično. Međutim, e, politička težina ove institucije nije dovoljna kako bi žene mogle e, uskladiti poslovni i privatni život. Zahvaljujem Mariji Areni na njezinoj odlučnosti jer mislim da u Europi se svi ne slažu da žele e, ženama dati jedan odmor prije i poslije trudnoće. Što očekujemo od žena da e, šefovi vlada koji su većinom muškarci e, daju ženama mogućnost da uzmu si odmor od posla. Mislim da je to nevjerojatna situacija a i to e, zastakivanje direktive koja pokazuje nedovoljnu političku volju da se e, brinu za e, majke radnice. Gospodin Juncker je rekao da će e, neku moderniju regulativu uvesti, a mi zaista očekujemo da vidimo da li će biti riješene poteškoće žena. Gospodin Marijas, jednu minutu. Gospodine predsjedatelju, Evropska unija i dalje govori različitim glasovima. Komisija je nametnula ukidanje socijalnih prava, a sada kada se vijeće ne slaže prijedlogom komisija povlači taj prijedlog o produljenju rodiljnog dopusta da bi se dakle poboljšalo zakonodavstvo taj se prijedlog direktive baca u smeće mlade žene su žrtve krize bez zaštite žena koje postaju majke žene se ne mogu vratiti na tržište rada dakle povlačenje ove direktive e, pojačat će krizu u Europi a osobito u zemljama koje su najviše pogođene krizom. U e, Grčkoj povećala se stopa nataliteta i prema, e, prema liječnicima svijeta, prema organizaciji e, sve više i više djece će se rađati. I drugim riječima dakle europske institucije gledaju na djecu kao nešto što će pojesti proračun europske unije i ništa drugo. Hvala lijepo. Vijeće e, treba omogućiti e, reviziju direktive o rodiljnom dopustu. E, treba razmisliti o tome što to predstavlja za europsku konstrukciju. U ovom delikatnom momentu to je vrlo važno pitanje. Taj anakronizam u prema kojem e, vijeće e, funkcionira kao klub e, prijatelja gdje, se oni brinu o tome tko je moćni i tko nije a ne vodi a ne, a ne bave se pravim problemima to je vrlo problematično. Ovo nije problem koji se ograničava na žene i majke. Ovaj prijedlog je jako važan kako bismo se suočili sa demografskim padom, a isto tako je e, jako važno e, reći e, da, ovakav stav od strane vijeća dovodi u pitanje dakle ne samo naše, naše demografsku situaciju, već i našu konkurentnost. Koje su zapravo očekivanja vijeća? To, to bih ja voljela čuti. Zahvaljujem. E, gospodin Marinopoulos, jednu minutu. Politika vezana za rad žena I zapravo želja da se povuče ova direktiva pokazuje barbarstvo Europske unije još jedanput. Još jedanput to će se dogoditi na uštrb radnika, na njihovu štetu. Još jedanput na uštrb pomirivanja profesionalnog života i privatnog života. Žene su na neki način kažnjene tijekom trudnoće i nakon poroda. U nekim državama članicama postoji dulji rodiljni dopust. Na primjer u Grčkoj mi smo ukinuli naknade nakon poroda. Mladi parovi ne mogu ništa zapravo očekivati od ovakvih pregovora. borba se mora organizirati. Moramo zaštititi rodiljni dopust, moramo zaštititi radnike na tržištu radu, moramo o, zajamčiti jednakost plaća i zaštitu od e, otpuštanja e, žena koje su trudne i također osigurati e, besplatno zdravstveno osiguranje za sve europske obitelji. Hvala lijepo. Želim reći da je bilo puno apela od strane Europskog parlamenta usmjerenih prema vijeću gdje je bilo riječ o tome kako treba ponovno pregovarati o ovoj direktivi, a vidimo da ništa nije postignuto. Krajnje je vrijeme da države članice preuzmu odgovorenost. Moramo pomoći ženama u Europi koje žele i odlučuju imati dijete. Europska komisija bi trebala pokušati pronaći ravnotežu među suzakonodavcima. Nije li neobično da se zakonodavstvo u ovom području nije mijenjalo posljednjih 20 godina? Trebali bismo težiti prema težiti boljim standardima, e, boljem administrativnom upravljanju, jer ono što je ovdje u pitanju nije samo zdravlje žena. Sjetite se da imamo ozbiljne demografske probleme. Mi zapravo moramo poticati rađanje i svakako moramo usvojiti ovu direktivu. Zahvaljujem, ovim zaključujem eh, slobodno javljanje za riječ. Posljednji govornik. Zahvaljujem predsjedniče, eh, gospođa Arena. Eh, ovo što smo čuli, osim onoga što je rekla Češka, zapravo su udarac u svima roditeljima i e, majkama. Što je rad? Naime, u vrtićima se e, ljudi plaćaju za ono što majke rade besplatno. Rodilni dopust nije dopust, treba biti plaćen. E, mislim, to treba biti plaća za odgoj djeteta. To je doista bi omogućilo izbor kada komisija kaže novi početak, imate li doista hrabrosti za novi početak? Jer e, rodiljni dopust nije dopust nego rad, a novac plaćen za to ostao bi u regiji. Ja sam za europsku obiteljsku strategiju. Poslodavci ne bi trebali smatrati da je slobodno vrijeme koje uzimaju roditelji gubitak vremena. I to je zapravo pitanje kojim se stvarno treba baviti Europski parlament, jer kada se roditelje plaća, to je zaposlenje i to bi trebalo biti u odboru za zapošljavanje i socijalna pitanja. Majke i roditelji su u demografskim pitanjima naše najvažnije radne snage. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Evo ovime smo zaključili slobodno za riječ. E, imamo i predlog rezolucije o kojima će se glasovati sutra. E, da, naravno. E, komisija ima zaključnu riječ, naravno. Ili ste možda promijenili mišljenje? Hvala lijepo dame i gospodo i hvala vam na ovoj raspravi. Ovo je doista bio izvor nadahnuća za mene, a ujedno i ohrabrenja. Razmišljala sam o ovome što sam čula. Rekli ste da ovdje govorimo o zakonodavstvu vezanom za prava žena. Moje je pitanje sljedeće. Je li e, roditi dijete hobi ili nekakav luksus koji si žene mogu ili ne mogu priuštiti? Ako želite imati djecu, je li to nešto što je potrebno ženama ili je to nešto što je potrebno našim društvima? Ja u sebe pitam kako to da žene tako dugo rade E, danima i tjednima e, u svojoj obitelji, e, a da nisu plaćene. Je li to za dobrobit samih žena, za dobrobit same obitelji ili pak društva? Rekla sam vam da želim svjež početak, novi početak. Ali isto tako sam rekla da želim promijeniti način razmišljanja. Ne, ovo pitanje ne bismo trebali razmatrati samo iz perspektive prava žena. Pokušavam progurati politike jednakosti spolova. Mnogi su govorili o nediskriminaciji, o pravima žena, ali čini se da nitko ne sluša, jer se spominju samo pitanja spolova. Možda je upravo u tome problem ove direktive. Možda je upravo zato ova direktiva u nekoj vrsti blokade već godinama. Dakle, petogodišnja blokada je razlog zbog kojeg želimo povući ovu direktivu. Ljudi ne znam zbog čega, ali više slušaju kada govorimo o gospodarskim pitanjima. Ovo je možda malo filozofsko pitanje. Ali željela bih uzeti u obzir sve argumente. I želim izbjeći cinizam koji sam večeras čula. Kada smo netko je rekao kako želimo da žene rađaju djecu zato što su to budući porezni obveznici, ali to su opet ekonomski argumenti. Žene nose taj teret e, i rađanja djece e, i brige o obitelji i e, nailaze na prepreke kada se ponovno žele vratiti na tržište rada. A upravo su to problemi koje moramo razmotriti. I naravno trebali bismo uzeti u obzir sve argumente. Vratit ću se na tekst direktive. Imamo dvije opcije. ili ćemo nastaviti raditi eh, na direktivi 2008. Eh, eh, netko je rekao da je ovaj tekst bolje, bolje išta nego ništa ili u svakom slučaju bolje nego prethodno zakonodavstvo pa ćemo progurati ovo zakonodavstvo i imat ćemo barem nešto, odnosno neku vrstu bolje zaštite za žene, odnosno majke. To bi bila prilika da se na neki način, da se, da se uzme u obzir uloga majke i žene, ali i meni kao povjerenici mislim da bi mi bilo lakše pokušati uvjeriti većinu država članica u vijeću da izmijeni svoj, da, promijeni, da promijene njihov pristup. Upravo sam to pokušavala učiniti. Željela, sam da vijeće ponovno na dnevni red uključi ovaj dosje i željela sam eh, eh, na neki način eliminirati sve one ko, eliminirati a, protivljenje u vijeću, ali postoji dakle druga opcija. Druga opcija je novi tekst, ali prije nego što se pozabavim tom alternativom, novim tekstom, željela bih reći sljedeće. Kada sam počela raditi kao u komisiji, e, napravila sam procjenu učinka ove e, direktive na rast zaposlenja i došla sam do zaključka da ovaj prijedlog neće imati izravan pozitivan učinak na porast zapošljavanja. Nadalje, e, od 20.0 Dakle, od 2008. godine mnoge države članice usvojile su zakonodavstvo usvojile su različite zakonodavstva i zapravo to je jedan od razlog zašto zbog tih različitih zakonodavstava koje su oni usvojili na razini države članice možda su zato blokirali ovu direktivu na razini vijeća. Što se tiče novog dokumenta ja bih željela biti ambiciozna željela bih iznijeti ambiciozan prijedlog i to ambiciozan na dva načina. S jedne strane želimo pomiriti profesionalni i obiteljski život tijekom čitavog životnog vijeka, a ujedno bismo željeli muškarce više uključiti u obiteljski život. Željeli bismo omogućiti muškarcu taj luksuz ostanka kod kuće s djecom i brige za djecu. To bi nam omogućilo i rješavanje problema razlike između plaća i mirovina. Dakle, pomirenje privatnog i obiteljskog života je pitanje koje je vrlo kompleksno. E, naime, mi ovdje govorimo o nediskriminaciji, o radnim zakonima, obiteljskim zakonima. suočeni smo sa različitim pristupima, sa različitim tradicijama u državama članicama. E, to su pitanja koja su duboko ukorijenjena u tradicije država članica. Ja, na primjer, dolazim iz zemlje u kojima mnogi vjeruju da ako se žena vrati na tržište rada prerano nakon poroda, svi će je doživljavati kao lošu majku. što je na primjer neshvatljivo ljudima iz drugih država članica. Dakle, e, trebali bismo provesti i ovakvu vrstu analize. bilo je riječi i o nadležnostima komisije. Mi svakako ne želimo prekršiti pravilo supsidijarnosti, to je jasno. E, što se tiče vremenskog okvira, e, to ste pitanje također postavili. Trenutačno analiziramo situaciju. Radim na ovom pitanju zajedno sa svojom kolegicom gospođom Tyson. Radit ću na ovom pitanju također zajedno sa gospodinom Timmermansom i sa gospodinom Dombrovskisom. Oni su također uključeni u ovaj, u ovaj dosije. Dakle, neću vam trenutačno, e, nisam u mogućnosti trenutačno dati vam konkretan, konkretne datume, ali vjerujem da bismo u drugoj polovici ove godine mogli imati konkretan prijedlog ili barem procjenu učinka. Nadam se da nisam predugo govorila, ali bilo mi je jako važno dati komentare na vaše, e, na, vaš, na vaše komentare. Veselim se našem zajedničkom radu, osjećam e, vašu motivaciju za rad na ovom pitanju koje bi moglo donijeti mnogo pozitivnih društvenih promjena, a i moglo bi poboljšati situaciju europskih žena i majki. U svakom slučaju želimo bolje pravila ne samo za europske žene, već i za europsko tržište rada i gospodarstvo. Zahvaljujem, a sada za vijeće gospoda Kalinjina Lukaševica. Zahvaljujem predsjedniče, povjerenice. Čuo se sada puno kritika vijeću tijekom ove rasprave kojima se ja ne preključujem. Više od sedam godina davali smo potporu za sadašnji e, legislativni prijedlog i e, komisija se ne bi smjela tumačiti kao e, nedostatak volje za zaštitu roditelja koji rade, već kao predstavnici zemalja članica koje nude E, o velikodušne sustave plaćenog rodiljnog dopusta gdje čak i roditelji mogu odlučiti tko će se baviti djetetom, majka ili otac e, i odlučiti e, o ostanku kod kuće čak do 18 mjeseci. Stoga vam uvjeravam da smo mi doista predani temeljnim načelima. Ono što je u samom srcu cijelog problema je nedostatak potpore za ovaj konkretni zakonodavni prijedlog. Stoga nemamo previše dramatizirati ovu situaciju. Mi pozdravljamo e, namjere komisije da smisli bolji prijedlog, iznese bolji prijedlog koji će biti realističniji i moderniji. Želim iskoristiti ovu priliku i zahvaliti e, gospođi Koraca Bild i gospođi Marin na vašim intervencijama i na vašim stavovima i pozvali ste na moderni sustav rodinog, roditeljskog dopusta kako bi e, izbjegli ovo međusobno ukazivanje i prebacivanje krivice jer to neće e, doći do, dovesti do rješenja. Naime, vijeće razumije koja je važnost odredaba o roditeljskom dopustu za Europu, a rodiljni dopust ne bi se trebao nikada gledati kao pitanje u izolaciji. Druge dobre mjere mogu uključivati, na primjer, dostupne e, skrbne, e, uvjete za skrb djece, e, dopust za muškarce kao i bolju podjelu rada između muškaraca i žena, fleksibilne radne uvjete, E, i e, odgovarajući uvjeti rada za majke s djecom bi bile dobre ideje za moderno društvo. Ima tu mnogo ideja s kojima se može nadahnuti. E, za napraviti dijete treba muškarca i ženu. A zašto onda govorimo samo o rodilnom dopustu, dopustu za majku u tom kontekstu? Zbrine me ova retorika koja se koristila u kontekstu ove rasprave Muškarci moraju imati jednaka prava na sudjelovanje u odgoju djece. I zato želim iskoristiti ovu priliku da pozovem e, povjerenicu kada se bude radilo na novom e, prijedlogu da pripreme e, dobar prijedlog u kojemu će, modern prijedlog u kojemu će oba roditelja moći iskoristiti priliku za skrb i odgajanje djeteta to će biti nešto što bi Europska unija doista mogla iskoristiti. Dakle, uvaženi zastupnici, Vijeće je suzakonodavac čija mišljenja o sadašnjem prijedlogu su očigledno jasna. Stoga moramo sada odabrati. Možemo se i dalje ne slagati o postojećem e, zakonodavnom prijedlogu sljedećih pet godina ili možemo pokušati postići sporazum temeljem nekog novog prijedloga. Vijeće je odabralo jednu od ovih opcija. Stoga se mi e, e, nadamo da ćemo postići sporazum u bliskoj budućnosti. Predsjedniče, uvaženi zastupnici, vjerujem da sve e, uključene strane mogu i doista će doprinijeti ovom važnom području politika. Zahvaljujem na vašoj pozornici. Zahvaljujem. Ovime